zajedničkim javnim saslušanjem odbora Agri, Envi i ITRE. Dakle, predstavnici svih odbora su ovdje. Sada bih kao prvo što se tiče odbora ITRE za industriju, istraživanje i energiju mm, htio pozdraviti gospođu Mija Petra Kumpula Natri. Naime, mi ćemo zajedno predsjedati ovim dijelom javnog saslušanja. A gospodin Pavel Poc iz Odbora za okoliš, on još nije ovdje, nije još stigao. Ali evo, mogu vam već reći da se radi o Europskoj strategiji za šume, dakle Europskoj šumarskoj strategiji. I radi se naravno o samim temeljima Europske unije, o holističnom pristupu za šume, od kojih imamo više struke koristi, a ne iskorištavaju se uvijek šume na najpovoljniji način, nisu svi uvijek svjesni tih koristi, a to je naravno sve isto tako i jedan dio e, tog kružnog sustava, ekosustava. Tu se radi i o uravnoteženom razvoju i to ima i važne posljedice i za e, gospodarstvo i za upravljanje šuma. To dakle pokriva područje zaštite okoliša, područje privrede, bilo bi bolje kada bismo imali bolju suradnju direktno sa šumarskim gospodarstvom. Europska komisija objavila višegodišnji plan kako bi Europska unija imala svoju strategiju za šume i tu imamo čitav niz eh, mjera koje se predlažu i to za područje od 2015-2020 godine i ovo je sada dobar trenutak da vidimo e, kako se provodi ta strategija, e, posebno zato što imamo i neke nove izazove, vidimo da imamo okvir e, za klimu i energiju za 2030. godinu, imamo kružno gospodarstvo, imamo bio gospodarstvo, imamo istraživanje inovaciju, isto tako imamo i trenutna razmišljanja o budućnosti ZPP-a. to je nešto što tiče nekoliko ovih područja. Naravno da moramo vidjeti isto tako i kako se koristi e, zemlja, zemljište, a želimo i pojačati rast i stvoriti rada mjesta u ruralnim područjima. Jer je to naravno e, nešto što se tiče toga da trebamo zaštiti šume ne samo kao izvor sirovine, već moramo reći da šume imaju jako pogodan učinak na okoliš, ali da isto tako mogu i poslužiti tome da se stvore radna mjesta. Dakle, imamo tu e, više aspekata i zbog toga smo danas organizirali ovo javno slušanje. Nadamo se da će izlaganja jasno odraziti tu situaciju, da ćemo čuti nešto više o tome, a zajedno sa tajništvom smo organizirali dakle ovo javno saslušanje. Imaćemo nekoliko dijelova. U prvom dijelu ću ja predsjedati sastankom, a zatim ćemo imati e, predsjedateljicu iz odbora ITRE i u trećem dijelu će predsjedati kolega iz odbora ENVI. U svakom dijelu ćemo imati dvije kratke prezentacije i doista bih e, vam htio uputiti molbu svim dakle, našim gostima, govornicima, da svatko od vas govori e, maksimalno 8 minuta. Nakon toga će članovi iz odbora imati po jednu minutu da upute pitanje jednom od e, stručnjaka. Imamo dakle ograničeno vrijeme za raspravu, a naravno želimo isto tako i saslušati stručnjake. Prije nego što pređemo na izlaganja stručnjaka, želim se obratiti gospođi Josefin Loritz Hoffman, eh, direktorici za ruralni razvoj u Eh, glavnoj upravi za poljoprivredu, ruralni razvoj u Europskoj komisiji. Ona nam može prikazati trenutno stanje stvari. Što se tiče implementacije strategije za šume, da nam kaže nešto i o eh, perspektivama za budućnost. I jednom kada eh, smo nju saslušali, onda možemo prijeći na dakle, prvi dio sastanka. Neću predstavljati svakog odgovornika, na taj način ćemo ušediti nešto vremena, ali evo, kao što sam rekao, sve vas srdečno pozdravljam i Čućemo dakle sada kao prvo nešto od strane komisije. Molim vas ne više od deset minuta, ispričavam se što nemamo toliko vremena, ali eto moramo dobro upravljati vremenom i evo sada vam stoga dajem riječ e, e, gospođo predstavnice iz komisije. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Dobar dan uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Kao prvo bih htjela vam prenijeti e, pozdrave mog povjenika, gospodina Hogana, koji nažalost danas ne može prisustovati ovom važnom sastanku, ali u njegovo ime bih htjela zahvaliti zastupnicima u Europskom parlamentu na tome što konstantno pokazuju interes za strategiju Europske unije za šume i za višegodišnji plan provedbe. Na to ukazuje i činjenica da ovdje imamo tri važna odbora koji danas zajedno raspravljaju u tom dosjeu. Prije godinu dana je povjerenik Hogan došao na prvi zajednički sastanak ova tri odbora Europskog parlamenta i imao je prvu razmjenu gledišta s vama. I stoga ću se ja usredotočiti na ono što se dogodilo od tada i mm, što mislimo poduzeti u budućnosti. Prošle godine smo imali političke mjere povezane sa šumarstvom koji su nam bili visoki prioritet na dnevnom redu. To je povezano i s time da imamo i sve više potražnje za usluge i proizvode koje su svojene od šuma, što je dovelo do toga da smo imali nekoliko inicijativa koje su važne za šumarstvo i za šume. Prije svega vezano uz energiju, uz klimu, uz okoliš i uz inovaciju. Krenut ću sa jednim pomalo nesretnim događajem ove godine, a to su šumski požari. Ove godine su šumski požari bili izrazito snažni, nešto što je bilo bez presedana i to je e, stavilo tu temu i u samu um, srž rasprave, čitali smo tome u medijima, mogli smo vidjeti mnogo štete do koje je došlo zbog šumskih požara, ali mislim da ono što je još važnije, što je još i tužnije je činjenica da smo imali nekoliko smrtnih slučajeva prilikom tih šumskih požara i stoga mi molim vas dopustiti da izrazim susjećanje sa e, tim žrtvama i sa članovima njihovih obitelji. Europska pomaže državama članicama da se nose sa izazovima do kojih dolazi zbog povećanog e, rizika od šumskih požara i drugih ekstremnih događaja i to tako što pružamo pomoć e, nacionalnim mehanizmima prevencije šuma, e, vatrogascima i političkim mjerama za ponovni oporavak. Imamo tu nekoliko instrumenta u tu svrhu Eh, u okviru ZPP-a primjerice, ali su tako i u okviru mehanizma za civilnu zaštitu Europske unije, u okviru regionalne politike, europskih informacijskih sustava, te politike za okoliš i za borbu protiv klimatskih promjena. Ako pogledamo politiku za ruralni razvoj eh, kao dio ZPP-a, onda imamo sveukupan, sveukupnu planiranu potrošnju za šumske požare i za ekstremne događaje. Dakle, za to razdoblje 2014-2020. godine tu imamo iznos od 24 milijarde eura, a 70% tog iznosa posvećeno je e, mjerama prevencije, a 30% mjerama za ponovni oporavak. Dakle, prevencija igra vrlo važnu ulogu prilikom eh, borbe protiv rizika, borbe protiv eh, šumskih požara i drugih ekstremnih eh, prirodnih nepogoda. Nakon tih šumskih požara do kojih je došlo ove godine, Europska komisija je počela razmisliti o tome treba nekih dodatnih europskih aktivnosti, prije svega što se tiče pojačanja prevencije kao dio borbe protiv klimatskih promjena i posljedica klimatskih promjena. Imamo trenutne e, događaje, primjerice imat ćemo konferenciju u veljači iduće godine u Portugalu na tu temu. Imamo i nedavni prijedlog Europske komisije da se stvori e, jedna pričuva e, sa civilnim kapacitetima. Sada se okrenem strategije Europske unije za šume koja je usvojena 2013. godine i koja se temelji na multifunkcionalnosti i koja u potpunosti poštuje načelo subsidijarnosti. Zatim smo usvojili višegodišnji akcijski plan za strategiju za šume i dopustite mi da možda kratko spomenem tih sedam e, područja i da vam kažem e, kako stojimo e, po pitanju tih područja. Dakle, kao prvo, što se tiče podrške, e, održivih aktivnosti, održivih političkih mjera, to je moguće podržati u okviru ZPP-a, u okviru mjera za ruralni razvoj i tu podržavamo ruralne zajednice u njihovom pokušaju da ispune ciljeve koji se tiču sektorskih promjena u politikama za ruralni razvoj, a sveobuhvatni proračun za šumarstvo pod programima za ruralni razvoj ima preko 7 milijardi eura ukupnih javnih rashoda za, dakle, opet razdoblje od 2014. do 2020. godine. A provedba tih mjera bi donijela otprilike 500 tisuća hektara nove šume, 70 tisuća hektara novih područja za poljoprivredno-šumarske djelatnosti, zatim 400 tisuća hektara 200.000 hektara za e, održivo upravljanje plus 4 milijuna hektara drugih šumskih površina gdje imamo dobrovoljne obveze za klimu e, i okoliš. Što se tiče aspekata konkurentnosti i održivosti e, industrija koja se temelje na šumarstvu, proizvodnja je sada ponovno na razini kao i prije krize – a to je nešto što možemo smatrati izuzetno pozitivnim razvojem u tom sektoru. Dosadan razvoj kriterija održivosti za e, šumsku biomasu koja se koristi za proizvodnju e, goriva pridonit će tome da se poboljša ulagački okvir u tom sektoru. Imaćemo i dostatna jamstva što se tiče načina koje se proizvodi biomasa i na koje se koristi za civilno društvo i krajnje korisnike. Treći aspekt tiče se klimatskih promjena i prevencije požara Šume s kojima se dobro upravlja značajno doprinose e, politikama Europske unije za borbu klimatskih promjena jer imamo tu ciljeve za ublažavanje za klimatske promjene kojima one doprinose i isto tako se proizvodi na temelju fosilnih goriva zamjenjuju inovativnim proizvodima. Nakon Pariškog sporazuma imali smo uredbu LULUCF o kojoj trenutno pregovarate zajedno s vijećem što po prvi put daje šumama jednu konkretnu i ključnu ulogu u našim ambicioznim politikama za potrebe klimatskih promjena. No, s druge strane, šume su isto tako i jako osjetljive na klimatske promjene, a e, strategija Europske unije za šume potiče države članice da pokrenu ulaganja e, vezana uz ublažavanje klimatskih promjena. Zaštita šuma i zaštita ekosustava zahtjeva da nam kao prvi prioritet bude provedba e, detektive Natura, budući da u mrežu toga spadaju šume. Akcijski plan šume i gospodarstvo je odgovor Europske komisije na taj izazov. Svima ćemo ponovno postaviti poveznicu između prirode, društva i gospodarstva, a tu imamo neke aktivnosti koje su važne za šume. inovativne prakse i proizvodi iz šuma se potiču s različitim programima u okviru europskih partnerstva za inovaciju za sirovinu i u okviru europske strategije za biogospodarstvo te u okviru zajedničkih e, poduzeća za uh, privredu koja se temelji na, e, bio, na biološkim proizvodima. Europska komisija zaključila da je ta strategija na uslušan način pokrenula javne i privatne izvore financiranja, ali da se može više toga učiniti za e, proizvode i procese koji se temelje na biološkom, e, načinu dobivanja. Imamo reviziju strategije pomoću koje mislimo ukloniti još neke manjkavosti u našoj strategiji. Što se tiče rasprava i razvoja šumarske politike i e, kako dionici i slučnici koriste šume. Imamo stalni odbor za šumarstvo koji je vrlo važan forum za razmjenu, koordinaciju i dosljednost političkih mjera između Europske komisije i država članica po pitanju e, svega što se tiče šuma. Kao što znate, taj odbor izbliza prati razvoje u klimi, energiji, e, bioraznolikosti i biogospodarstvu. Imamo i pojačanju suradnju sa drugim sektorskim forumima. Taj odbor uključuje i dionike, jer imamo i skupinu za e, civilni dijalog, imamo i stručnu skupinu za šumarsku industriju. I sutra će se održati zajednički sastanak tog stalnog odbora za šumarstvo i e, te skupine za civilni dijalog i upravo će oni sutra razgovarati o strategiji Europske unije za šume. Zadnja točka što se tiče strategije treba gledati na šume iz jedne globalne perspektive, a Europska unija je uvijek predvodila što se tiče međunarodnih inicijativa za borbu protiv nezakonite sjeće šuma. Imamo tu i e, provedbu, upravljanje i zakon eh, o tome, a i akcijski plan, s čime postižemo značajne rezultate. Što više, aktivno sudjelujemo u tome da promičemo održiv način upravljanja šumama na pan-europskoj razini pomoću Forest Europa i u multi u više, na međunarodnoj razini, primjerice u Ujedinim narodima. Radimo zajedno kako bismo ispunili ciljeve i strategije za šume. U potpunosti smo angažirani što se tiče ispunjenja cilja iz te strategije čime ćemo se moći suočiti sa izazovima koje prijete šumi eh, na europskoj i na međunarodnoj razini. Sada upravo krećemo sa procjenom provedbe strategije, te nameravamo rezultate sljedeće godine, dakle 2018. godine, eh, skupiti i to će nam omogućiti da onda za drugu fazu višegodišnjeg plana provedbe identificiramo nove ciljeve, da vidimo koje su manjkavosti, kakve su potrebe, jer je možda došlo do novih razvoja koji su važni za e, šume. Hvala vam. do Hvala vam lijepa, gospođo Hoffman. Onda možemo prijeći na prvi dio sastanka, e, europsko upravljanje šumama, šumarstvo i e, sektor koji se temelji na šumama u okviru politike Europske unije za ruralni razvoj. Prvi stručnjak kojeg ćemo imati prilike saslušati je Mark Palahi, on je e, direktor Europskog šumarskog instituta i on je stručnjak za korištenje šuma. Aktivan je isto tako i u međunarodnim organizacijama a drugi govornik eh, će biti gospodin Heikki Granholm. Molimo mikrofon. Hvala. Gospodin Heikki Granholm, on je direktor u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo u Finskoj i on ima dugogodišnje iskustvo u šumarstvu unije te su predsjeda eh, jednim tijelom koji se bavi procjenom strategije za šume također sudjeluje i u forumu Jedinih naroda o šumarstvu, tamo je potpredsjednik. Svaki govornik ima po 8 minuta, izvolite. Predat ću kao prvo riječ gospodinu Palahiju, izvolite. Thank you, chair. Dear ladies and gentlemen. Zahvaljujem. Evo, dragi kolege, u ovom prvom izlaganju ja ću se usredotočiti na neke e, činjenice, znači na važnost samih šuma u Europi. Dakle, ovdje govorimo o znači šumarskoj strategiji i održivom razvoju šuma u Europi. E, glavni elementi tih šuma i njihova važna uloga koju imaju u Europi tiču se i takozvane gospodarske perspektive. Riječ je o nove paradigmi koja je nužna ako želimo razviti nove politike za ovaj planet. Moramo se usredotočiti na obnovljive izvore energije, na e, obnovljivu energiju, na održivo gospodarstvo, a bioekonomija bi trebala biti pokretač prosperiteta za održivi razvoj. E, upravo iz tog razloga e, E, zapravo pitamo se zašto su znači bioresursi toliko bitni za održivo gospodarstvo. Zato što energetski sektor dugoročno gledajući može biti e, niskougljični sektor, odnosno dekarbonizirani sektor, ali za to nam treba više, ali će nam trebati sve više materijala za prijevoz, za e, gradnju, za ambalažu, a sva ta proizvodnja će i ovisiti o našim resursima. No, riječ je također i o e, klimatskim promjenama koje su veliki problem. Ono što je nama potrebno, a to su izvori koji neće biti temeljeni na fosilnim gorivima, nego upravo na održivim izvorima energije. Dakle, ono što e, nazivamo takozvanim e, zero carbon izvorima, zero e, nula ugljičnim izvorima. Dakle, kada govorimo o tim klasičnim starim resursima fosilnih goriva, to je nešto što bi se trebalo napustiti i trebali bismo što i više razviti naš prirodni kapital. Moramo stvoriti sinergiju između gospodarstva i ekologije i u tom kontekstu naše šume imaju ogroman potencijal. One mogu odigrati ključnu ulogu za razvoj te održive, bioodržive poljoprivrede. Na koji način? Dakle, evropske šume su najvažnija infrastruktura našeg kontinenta. 40% teritorija Europske unije je prekriveno šumama i također Riječ je o tome da su šume zapravo glavno središte bioraznolikosti i glavni izvor e, znači svih padalina te e, kisika u Europi. One su nužne za razvoj ne samo urbanih nego i ruralnih zajednica. To su resursi koji nam omogućuju da e, održimo život na našem kontinentu. To su prirodni ekološki resursi, ali je također i riječ i o vodenim resursima. E, naše šume našim šumama se upravlja na način da ne dobivamo dodatne alternativne resurse, a to je ono što moramo promijeniti. Mi naš sustav moramo promijeniti na način da možemo iskorištavati i uživati u tim novim proizvodima. Riječ je ovdje o proizvodima e, e, koje smo već nadišli, a to su oni koji se temelje na fosilnim gorima, posebno kad je riječ o kemijskom, plastičnom i e, građevinskom sektoru. Dakle, naš šum Hrvatski sektor ima ogroman potencijal kako bi proizveo nove proizvode koji će ući u tu novu kružnu ekonomiju, takozvanu ekološku ekonomiju. Transformacija tog sektora ne bi trebalo biti samo obećanje za budućnost, to bi trebala biti, odnosno to već jest e, i u ovom trenutku postoji kao e, gospodarska stvarnost. Pogledajte samo ovu tablicu. Ovo su znači e, industrije koje se temelje na šumama, one su iznimno velike, one nadilaze sve druge sektore koji kada ih spojimo zajedno, bio to sektor znači e, čelika, e, plastike ili tekstila. Riječ je o sektoru koji može dati više od 3 milijuna radnih mjesta, što je puno više od svih drugih industrija zajedno. Dakle, riječ je o e, toj šumskoj bioekonomiji koja bi bila održiva i koja bi na taj način mogla dati veliki potencijal novih, mnoga nova radna mjesta, mnogu novu infrastrukturu za sva naša ruralna područja. Htio bih, za, za, eh, htio bih napomenuti još nekoliko aspekata. Dakle, naše šume nisu bitne samo za pružanje podrške našim ruralnim područjima. Ne, one postaju sve ključnije u razvoju inteligentnih gradova. Zašto? Zato što je drvo jedini građevinski materijal koji se može obnavljati. Korištenje drva u izgradnji i u graditeljstvu je jedan od najboljih instrumenta koje imamo kako bismo se borili protiv, protiv klimatskih promjena. Ako zamijenimo armirani beton i čelik drvom, na taj način će nam biti dopušteno da za 50% smanjimo emisije CO2. Sektor gradnje u Europi predstavlja 35% emisija CO2. Dakle, naše šume nam ne nude samo drvo. Mi zahvaljujući šumama možemo također i intervenirati u e, smislu energetske opskrbe na način da grijemo i raslađujemo naše zgrade. To bi mogle postati e, nosive e, strukture, znači temelji novih civilizacija i novih gradova koji će biti građani više u skladu s okolišom. Evo ovdje vidite taj začarani krug. Dobro upravljanje šumama potiče bolju otpornost i dovodi do ekološkog gospodarstva. I također E, povećava se otpornost na klimanje, klimatske e, promjene te će one imati manje utjecaja na naš život. Ali e, situacija je hitna, moramo stvoriti dugoročne politike koje će biti sveobuhvatne i koje će se temeljiti upravo na boljem upravljanju šumama. Nama su potrebna prikladna ulaganja za e, prikladno upravljanje šumama. Također moramo e, katalizirati taj pozitivni e, šumski začarani krug, odnosno moramo stvoriti tu otpornost klimatskim promjenama i moramo stvoriti održivo ekološko gospodarstvo. Evo, ponavljam, to je još jedan način borbe protiv klimatskih promjena. E, s obzirom na ono što sam vam sad rekao, ta nova strategija Europske unije za šume predstavlja iznimno važan e, dokument u ovom trenutku. Znači u njemu su predstavljeni svi e, potrebni ciljevi i prioritete, ali to nije ono ključno. Dakle, ono ključno je upravo sljedeće. Dakle, predstavljali strategija Europske unije za šume, stratešku promjenu za razvoj svih politika koje su vezane uz šume, mi bismo trebali odgovoriti na to pitanje. I također bih htio zaključiti na način da naglasim još jedno pitanje, a to je potreba da stvorimo e, takozvano učinkovito e, znanstveno-političko sučelje e, kao temelj za razvoj budućih politika i buduće strategije za šume Europske unije. E, moramo uzeti u obzir i taj politički kut u samoj strategiji kada razmišljamo o novoj strategiji za upravljanje šumama. Bez sučelja ove vrste neće biti moguće na učinkovit način ostvariti novu strategiju Europske unije za šume. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom e, jako zanimljivom izlaganju. Evo i držali ste se e, vremena, zaista savršeno. Zahvaljujem vam. A sada ćemo preći na gospodina Granholma. Izvolite, imate riječ. Thank you, Mr. Chair. Distinguished, uh, parliament. Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovani zastupnici, ja bih prije svega htio čestitati Europskom parlamentu posebice e, ova tri nadležna odbora što su organizirali ovo javno saslušanje. Ja mislim da je to izvanredan primjer interesa koji Europski parlament pokazuje za e, pitanje strategije Europske unije za šume i tome se možemo samo veseliti. Sada vam osobno zahvaljujem što ste mi dali ovu priliku da e, izravno i zajednički razmislimo ovdje ovom prigodom, prigodom o učinku primjene te e, strategije za šume. Prva stvar koju vam želim reći je sljedeća. Naša strategija, odnosno taj dokument koji su nam predstavili je izvanredan dokument, ali ono temeljno pitanje je vidjeti kako možemo postići e, koherentnost i koordinaciju sa postojećim politikama za zaštitu šuma i upravljanje šumama. Zato bih htio naglasiti još jednu stvar. Kada govorimo o prikladnom upravljanju šumama, to je nužno ne samo za e, industrijski, urbani i ruralni sustav, nego također i za ekosustav. E, moramo pozdraviti čitav niz perspektiva na međunarodnoj i globalnoj razini koji se odvijaju u ovom tijeku, u ovom trenutku. Ali kako ćemo proizvesti e, tu primjenu i kako ćemo provoditi tu e, strategiju Europske unije za šume. Način na koji ćemo to činiti je iznimno bitan, odnosno e, kakva je, e, znači kako to politika popraćuje i na kojim razinama se sve to može odvijati. I također moramo razmišljati i o reviziji u budućnosti tih politika. Tko to sve čini? To činimo zajedno. Različite glavne uprave, države članice, Europski parlament, odbori, stalni odbori za šume i drugi dionici i poslovni subjekti koji su zainteresirani za za ovo pitanje. A pitanje je sada kako nastaviti tim putem. Mi bismo htjeli da se šume smatra jednim dijelom rješenja i u tom smislu nova strategija za šume mora nastaviti donositi rješenja. Mi moramo sačuvati e, ta e, šumska pitanja među prioritetima naše političko, našeg političkog plana sve do 2019. godine. A to možemo napraviti na način da u novi e, program rada komisije uključimo i politiku za zaštitu i gospodarenje šumama. Također i kada je riječ o novom sazivu parlamenta. Ne bih sada htio previše ulaziti u detalje, vidite da smo vam eh, podijelili dokument E, s ovim podacima. E, znači, gospodin koji je govorio e, prije mene je dobro objasnio tu situaciju. Ja sada želim naglasiti da je nužno biti usklađen sa drugim politikama i drugim instrumentima. Ovdje govorimo o bioraznolikosti, o samom održivom gospodarstvu i o ruralnom razvoju. To, je sve, to su sve aspekti koji moraju biti uključeni. Tijekom proteklih nekoliko godina su provedene različite studije o provođenju tih politika, ali u nekim E, situacijama e, to još uvijek nije napravljeno. E, te, te studije imaju znatan učinak na praktičnoj razini i na razini same provedbe politika. Prema našim iskustvima vidjeli smo da je najbolji način reagiranja zajednički rad. Raditi zajedno, e, a ovdje mislim pritom na suradnju e, komisije i država članica, e, to je nešto što bi bilo idealno. Imamo također i skupinu koja je za provođenje studije, koja provjerava kriterije strategije Europske unije za šume i koja također može intervenirati u različitim političkim kontekstima. E, ta bi pitanja trebala biti uključena i u prijedloge komisije kada govorimo o e, obnovljivim izvorima energije. Bitno je osigurati suradnju među svim sektorima, e, zato pozdravljam ovu inicijativu Europskog parlamenta da održi javno saslušanje. Osim toga, imamo i neke druge primjere gdje možemo poboljšati stvari. Postoji prostor za poboljšanja to je takozvana uredba e, LULUCF, znači e, uredba o LULUCF-u. Tamo postoji nekoliko elemenata koji bi trebali biti revidirani. Ali da vas podsjetim, on taj dokument se nije toliko ticao same e, strategije za šume, u njemu se razrađuju i neka druga pitanja koja se tiču samog informiranja na e, e, samog informiranja te socioekonomskih učinaka i implikacije koje se mogu još razraditi. I treba provjeriti je li ta nova politika u skladu sa drugim novim politikama vezanim uz e, obnovljive izvore energije, uz klimatske promjene, uz porast radnih mjesta i tako dalje. Također je bitno vidjeti koliki učinak imaju ove nove strategije na druge politike Europske unije. Studija je gotova, ali smatramo da nije nakon studija da nisu uslijedili potrebni koraci. I ono što nas zanima je sljedeće. Ako zaista želimo učinkovitu politiku, onda moramo imati e, potrebne informacije, potrebnu bazu na, kojoj ćemo temeljiti informacije. Što možemo napraviti u budućnosti? Mislim da je bitno ojačati veze te usklađeno sa budućim politikama, da moramo e, nastaviti E, smatrati da šume imaju vrlo važnu ulogu u e, svim, strategijima za ruralni razvoj, za ulaganja i za obnovljive izvore energije. Moramo ojačati našu bazu podataka te informiranje. Znamo da je to jako osjetljivo pitanje za mnoge države članice, ali možda bismo kroz e, modularni pristup mogli izmijeniti našu bazu informacija. Također, ako počnemo koristiti e, znači najnovije, najmodernije tehnologije, moći ćemo se e, bolje usredotočiti i na malo i srednje poduzetništvo te na dodanu vrijednost e, svih karika u lancu. Moramo biti usklađeniji kada je riječ o djelovanjima koje činimo kako na globalnoj razini, tako i na razini država članica. Što sada možemo napraviti u nekoj bliskoj budućnosti? Dakle, ne trebamo se usredotočiti samo na probleme, možemo imati pozitivni pristup. Nama je potreban plan e, djelovanja koji će, na primjer, biti e, znači, puno učinkovitiji za samu okolišnu i e, šumarsku politiku. Nama je potrebno više resursa, više radnih skupina, ad hoc, više sastanaka uz sudjelovanje svih poslovnih subjekata u tom sektoru. Nama treba veća usklađenost usklađenost. Sve države članice moraju dati više od sebe, moraju djelovati bolje, a Europska unija je ta koja ne može napraviti e, sve sama na razini unije i također bismo trebali pokušati iskoristiti međunarodne strukture i inicijative koje djeluju na tom području. Ja ću vam sada predstaviti moje prijedloge kojima vjerujem da možemo nastaviti ovu inicijativu i provesti daljnje vrednovanje e, dosadašnjih koraka. Nadamo se da će novi saziv parlamenta te novi program rada komisije uvrstiti i ove aspekte. Želimo raditi i na nekim drugim aspektima. Naravno, moram vam reći da je taj šumski aspekt, aspekt šuma mora ostati e, najvažniji. Zahvaljujem vam. A sada, gospodin Agnju, imate riječ, izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja sam ovdje prvi govornik. E, dakle, možda ćete odmah znati što ću reći. To znači da šume nisu u nadležnosti Europske unije, ali nakon što sam čuo ova vaša izlaganja, također će i članovi javnosti koji su danas prisutni na saslušanju će misliti da je Europska unija ta koja ima puno veću nadležnost na šumama nego u poljoprivredi, ali zapravo to nije tako. Dakle, za zastupnike koji ovdje predstavljaju države članice, moram reći da ste vi suučesnici e, te paradigme komisije. i nemate pravo raspravljati o tim stvarima. Ako stvari tako idu ide naprijed, onda će to biti presjedan jer ako se komisija počne petljati u to, ona će se početi petljati u neka druga pitanja. Na primjer u e, kurikulum, e, znači obrazovanja u školama, u načine na koje se upravlja zdravstvenom skrbi u državama članicama i tako dalje. Dakle, ne moramo se ovdje pretvarati da imamo nadležnost zato što želimo poboljšati situaciju. Ako države članice ne poštuju i zapravo ignoriraju komisiju, što će se dogoditi? Hoće li se uplesti sud Europske unije? Hvala. Tak, o Puno hvala. Svi smo toga svjesni. No, dobro. Neki koordinacijski zadaci i suradnja, sve to je vrlo važno za dobrobit sviju. Gospodine Valc, izvolite, imate riječ. Mislim da bi Europska unija se trebala itekako uključiti u gospodarenje šumama, ali ako se doista želimo suočiti sa klimatskim promjenama i iznaći rješenja, onda moramo moći objasniti kako dolazi do ovako velikih krčenja šuma i mislim da je vrlo važno da se Europski parlament bavi ovakvim pitanjima. Zatim još jedno još jedna stvar, često prstom upiremo u druge neeuropske države gdje se krče prašume i tako dalje i da se čitavi krajolici krče. A takvi slučajevi e, se mogu vidjeti u Bugarskoj, u Rumunjskoj, dakle u Europskoj uniji. I stoga je od velikog značaja da raspravljamo o mogućnostima održivog šumarstva. Jer vrlo često su poljoprivrednici i šumari i stoga je e, za njih vrlo važno znati kako se formira cijena drva. I mi se moramo pobrinuti za to da nemamo samo monokulture, to je jako važno zbog zaštite klime, to je vrlo važno i puno hvala na vašem trudu. Hvala. Dopustite da vas podsjetim da kada se javljate za riječ, da onda E, možete e, to učiniti i u okviru nekih drugih rasprava. Hvala. Imam jedno pitanje za gospodina Palaha, ako sam to dobro izgovorio. On govori o učinkovitoj znanstvenoj politici. Ja sam bio e, velik obožavatelj ove ideje o biomasi no u međuvremenu sam nešto ipak naučio. Prije svega od gospodina Tim Srčena sa sveučilišta Princeton. Dakle, radi se o spaljivanju biomase, primjerice u Newcastle, gdje se ispostavilo da 70% nastaje tamo više 70% stakleničkih plinova nego da se sagorijeva ugljen. Dakle, pitanje je bili onda bilo bolje da pređemo na ugljen. I on je rekao, da, to zvuči iznenađujuće, ali kada malo podrobnije razmotrite situaciju, to je istina. Ne znam bi li on mogao zadržati svoje radno mjesto da je širio laži. No, istina je, dakle, kada krčite šume, onda više ne možete vezivati CO2. Što vi mislite o tome? Osim toga, on je rekao da jedan hektar fotovoltaičnih ćelija proizvode istu količinu energije kao stotinu hektara šume. Što mislite o tome? Hvala. Mislim da ste sada uštedili time vrijeme. A sada izvolite, gospođa Müller. Puno hvala. Naša strategija za šume želi iznjedriti jedan privremeni akcijski plan kako bi ojačali sektor šumarstva i kako bi dalje razvili ovaj sektor u području inovacija. To ne bismo trebali smetnuti suma i naravno da je zaštita klime i bioraznolikost važno područje, ali tu se naravno radi prije svega i o tome da moramo zaštititi privatne posjede. Vi ste spomenuli da stalno vijeće za šume ima premalen utjecaj na različite glavne uprave. Je li sada ovdje doista data koherentnost i da li su uzeti u obzir interesi naših šumara i ova strategija kada govorimo o cf u ili o raspravi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i smatrate li da ćemo doista ovdje moći intenzivnije uključiti stručnjake kako bi naše šumare na prikladan način predstavili. Puno hvala. A sada gospođa Virkunen. Hvala. Gospodine predsjedavajući, želim se zahvaliti stručnjacima. Znamo da je šumarstvo u nadležnosti država članica, no ako želimo se baviti klimatskom politikom, onda moramo naravno uzeti u obzir i šumarstvo, jer to je vrlo važan čimbenik. Ako sam vas dobro shvatila, Rekli ste da je ova strategija sama po sebi dobra strategija, no da tu nedostaju određeni dijelovi koje još potrebno pridodati. Osim toga ste rekli da je središnji element da trebamo pokušati postići jednu usklađeniju strategiju, da je naša strategija za sada nedovoljno razrađena. Osim toga, rekli ste da moramo više uključiti stalni odbor za šumarstvo, primjerice u neke političke pripremne mjere. Imate li možda još neke preporuke, možda bolju procjenu učinka na europskoj razini kada govorimo o sektoru šumarstva? Zatim rečeno je da LULUCF nije dobar primjer zato što informacije nisu bile dostatne. Imate li možda neke dobre primjere gdje je stalno vijeće bilo uključeno i gdje smo imali pravilnu procjenu učinka? Puno hvala. Hvala. Zamolio bih vas da se držite vremena. A sada gospodin Andriju, izvolite. Hvala na ovoj inicijativi, hvala i stručnjacima. Ovo možda nije naša izravna nadležnost, ali ipak radi se o zajedničkom pitanju. Dakle, šumarstvo iziskuje potporu komisije i dobro je da Europska komisija ovdje šalje signal upozorenja jer nešto moramo promijeniti. Dobro je da su preporuke iz 2015. godine vedeno u strategiju za šumarstvo sada uzete u obzir. Ovaj plan ispunjava kriterije održivosti kroz projekt Forest Europe, pa me zanima što stručnjaci o tome misle. Osim toga, postoje različiti europski fondovi koji se ovdje koriste kako bi se ti fondovi mogli bolje koristiti. Gospodine predsjedavajući, da, istina je, drvo je obnovljivi izvor, ali naravno da ove studije moraju uzeti u obzir cjelokupni ciklus. Postoje različite studije koje govore o tome da ima još dovoljno, e, dosta problema pri provedbi. Raznolikost šuma naravno cijeli problem čine kompliciranijim. Dakle, mi moramo ići korak dalje i moramo raditi na europskoj razini, iako je to u nadležnosti država članica. Za razliku od onoga što je rekao gospodin Agnew, ja mislim da Europa ovdje mora početi djelovati, to je vrlo važno za naše šumarstvo, za naše šume i postavlja se pitanje kako će Europska unija postupati ili po pitanju lulucef ili po pitanju zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, to je vrlo važno. Hvala. A sada bih riječ e, dao Martinu Opeu iz Kopa Kožege, koji je zadužen za sektor šumarstva. Puno hvala što ste mi pružili mogućnost da se kratko predstavim, moram reći da kada govorimo o klimatskim promjenama, tada govorimo o provedbi sporazuma, Pariškog sporazuma, a kada govorimo o tome kako ćemo oblikovati svoju energetsku budućnost, to onda znači da govorimo i o šumarstvu i o politici u šumarstvu, jer to će imati velikog utjecaja, htjeli mi to ili ne. Mi bismo htjeli da ono što se događa u drugim, drugim područjima politike, da se to odvija na koherentan način i da bude prilagođeno i ovom sektoru i mora biti od koristi šumarima. To šumarima treba pomoći kako bi ih ojačali, kako bi mogli održati radna mjesta. Mi imamo multifunkcionalno upravljanje šumama i to je uspješni model u Europi. I mislim da su naša prednost šume i ti resursi i njih ne smijemo oslabiti. Stoga mislim da trebamo jednu jaču strategiju gdje je također uzeto u obzir i korištenje drva kao obnovljivog resursa. Hvala. Možda bi se stručnjaci još jedan puta mogli oglasiti. Imate svaki dvije do tri minute. Izvolite. Hvala vam na zanimljivim pitanjima. Započet ću s pitanjem o bioenergiji. Dakle, trebao bi nam cijeli dan kako bismo mogli obraditi ovu temu. To nije jednostavna tema. To se odnosi ona obuhvaća mnoge stvari i vrlo je teško tu sada paušalno reći je li to dobro ili loše. Bioenergija se će se u mnogim desetljećima, će se u nadolazećim desetljećima mnogo struko koristiti no dugoročno to je niša u sektoru koji se temelji na šumarstvu. Radi se o obnovljivim izvorima. Zatim postavljeno je nekoliko pitanja vezano uz znanstvene dokaze i koriste li se znanstveni dokazi u ovim raspravama o šumarstvu. Koliko ja znam ne i mislim da nam je potrebna rasprava između politike i znanosti prije svega kada uzmemo u obzir sve e, veće zahtjeve koji se postavljaju pred šumske resurse. Osim toga, puno je netočnih informacija i ne bismo imali, trebali imati samo e, reaktivni pristup, već jedan pristup koji gleda u budućnost. Moramo unaprijed raspravljati o važnim temama, moramo voditi politički i znanstveni dijalog i samo tako će političari moći donijeti dobre odluke koje se temelje na znanju, a to vrijedi i za strategiju za šumarstvo. Zatim što se tiče sadržaja europske strategije, kao što sam rekao, dokument sam po sebi je dobar, sadrži sve relevantne informacije. Naravno, Mogli bismo ovdje dodati još više informacija, ali sva relevantna pitanja su spomenuta. No je li to doista strateški referentni dokument za šumarstvo u Europskoj uniji? Moji kolege su spomenuli različite inicijative, iako tu nisu, nije uzeto u obzir strategija EU. Zatim postavljeno je pitanje o mjerama koje se poduzimaju u okviru razvoja Fonda za razvoj ima 7 milijardi eura sveukupno, 7 e, milijardi eura izdataka, a 5% je predviđeno za ruralni razvoj. Stoga se treba postaviti pitanje koja je posljedica ovih 7 milijardi eura koje se, koji se koriste. Mi upravo to procjenjujemo i mislim da bismo pri tome prije svega trebali imati na umu učinkovitost ovih mjera u sektoru šumarstva. Toliko od mene. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na pitanjima. Politički relevantno pitanje je pitanje nadležnosti i tako dalje, no Mislim da bismo to sve mogli ostaviti po strani. Imam jedan drugi komentar. Mi imamo čitav niz politika koje se bave šumarstvom i pitanjima vezano uz šumarstvo. A stoga je razvijena i strategija Europske unije za šumarstvo i mi bismo se trebali svi informirati o toj strategiji koja je jako lijepo opisana. Dakle, opisan je kontekst, opisan je razlog zašto je ovakva strategija bila potrebna. Ja smatram da je takva strategija i nadalje potrebna. Nažalost, nisam e, dobro izgovorio vaše ime, ali ću pokušati odgovoriti na pitanje. Dakle, postavljeno je pitanje o tome što je dobro u ovoj strategiji i što fali. Mi smatramo da ova strategija nije dokument. Dakle, to nije dokument koji se jedanput sastavi i onda raspolaže njima. Mislim da je ova strategija dobra za postizanje samo određenih ciljeva, ali ako želimo prilagodbu na svijet oko nas, onda ćemo morati prilagoditi i strategiju. Dakle, kada mislite na buduću strategiju u području bio ili ruralnog razvoja, biološke raznolikosti i tako dalje, tu bismo trebali izraditi jednu viziju za šumarstvo i to što prije. Zatim je postavljeno pitanje o tome postoje li dobri primjeri gdje je stalno vijeće za šumarstvo u dovoljnoj mjeri uključeno. Postoji radna skupina koja se bavi održivošću i kriterijima vezano uz održivost. Mi smatramo da je rezultat bio i koristan zato što je izrađen jedan e, koncept pristupa koji se temelji na riziku i to je barem bilo sadržano u prijedlogu komisije vezano uz obnovljive izvore i vezano uz šumske biomase, šumsku biomasu. Zatim, bilo je nekih dobrih primjera, kao što smo čuli, u području bioinformacijskih sustava. To je jedan modularni sustav – i tu možemo vidjeti kakve to posljedice i kakav utjecaj ima. Mislim da je to jako dobar primjer suradnje. Zatim je postavljeno pitanje o održivim kriterijima. Na Forest Europe, projekt Forest Europe, tu smo dijelomice pokušali uključiti i biokriterije, biološke kriterije i oni se sada primjenjuju i dalje razvijaju. Dakle, kada se radi o održivom upravljanju šumama. Nadam se da sam odgovorio na vaša pitanja. Puno hvala stručnjacima. Hvala svima na pitanjima koje su postavili. A sada ćemo prijeći na drugi dio rasprave. Gospođa Kuplanatre će preuzeti predsjedanje. Puno hvala. Hvala vam. Kasnimo samo pet minuta. Ispričavam se u ime gospodina Buzeka. On ne može prisustvovati ovome, ali mi u odboru ITE isto tako jako cijenimo ovaj godišnji događaj i ovo zajedničko jedno saslušanje koji se, koji se odvija po drugi put sada o šumarstvu. Ovdje imamo sada dio vezano uz biogospodarstvo, preživačku industriju inovaciju. Imamo tu dva govornika. Prvi govornik je gospodin Gutenberg. On je potpredsjednik CEPF-a i predsjednik eh, njemačkih vlasnika šuma. On ima veliko iskustvo i što se tiče upravljanja šumama, ekološkim znanostima te filozofiji i ekonomiji. Izvolite gospodine Gutenberge. Hvala vam gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, kao prvo dopustim mi da vam i ja čestitam na ovoj interdisciplinarnoj inicijativi, da se dakle drži zajedničko saslušanje ova tri odbora o tako važnoj temi kao što je Europska strategija za šume. Kao drugo, hvala vam lijepa što ste me pozvali. Ja sam predstavnik privatnih vlasnika šuma i želio bih s vama podijeliti neke od naših očekivanja i naših vizija. Govorit ću vrlo jednostavno, vrlo općenito, ali to je nešto što dolazi direktno sa terena. Tko smo mi? Tko su ti privatni vlasnici šuma? Za razliku od poljoprivrednika, mi smo najčešće pomalo zapostavljeni, iako nas ima mnogo. Naime, ima otprilike 16 milijuna privatnih vlasnika šuma diljem Europske unije. To je velik broj, ali više manje se radi samo o manjim vlasnicima, zato što je prosječna veličina posjeda e, otprilike 5 do 6 e, nogometnih e, terena, to znači da imamo veliki potencijal, ali su i velike izazove. Naime, imamo velik veliku raznolikost što se tiče naših ciljeva po pitanju toga što znamo učiniti sa našim šumama. Ali unatoč tome, mi smo čvrsto ujedinjeni. jako smo skromni i znamo da smo suočeni sa vrlo složenim dinamičkim prirodnim procesima koje doživljavamo svaki dan u našim šumama. I postoji jedna stvar koju smo naučili e, tijekom naraštaja. jednu stvar koja nadilazi sve virtualne ideologije, a to je da je održivo upravljanje šumama samo moguće ako imamo doista holistički pristup tome. To znači da trebamo sva ova pitanja imati na umu. Holistički pristup znači da moramo pronaći um, kompromis svakodnevno, jednu vrstu ravnoteže, da trebamo E, izbjeći to da maksimiziramo jedan od ova tri poznata stupa, jer će to neizbježno, dovesti do e, urušavanja celog sustava. Mi imamo ekosustave u šumama koji imaju e, više struke uloge, više struke talente, naime znamo da se tu prikupljaju šume, pročišćuju, pročišćuje se voda, prikuplja se voda, proizvodi se kisik, imamo veliku raznolikost faune i flore, imamo izvor resursa, to je dakle drvo, a neki e, vizionarski ljudi su najavili da će 21. stoljeće postati stoljeće drva. Ja se u slažem s tom vizijom, ali samo ako ćemo uspjeti dalje dobro upravljati našim šumama i ako nećemo se prepustiti kratkoročnim e, trendovima našeg doba. Kao vlasnici šuma mi ulažemo novac u e, stabla koje će dozeti za 100 godina i neki kažu da je to glupo ali mijenjati iz temelja šumarske politike svakih 5 do 10 godina nije nešto što e, pomaže i podupere našu motivaciju da i dalje nastavimo ulagati u šume i u budućnosti. U proteklih 300 godina smo postupno poboljšali naše znanje što se tiče održivog upravljanja šumama. Naravno da i dalje svaki dan učimo o tome, ali mislim da isto tako pružamo dovoljno dokaza da možemo proizvoditi drvo, a da pritom ne kompromitiramo e, bezrazložno bilo koju drugu ulogu šuma. Mi smo i otvoreni, e, veselimo se činjeničnom inputu bilo kojih zainteresiranih trećih strana koji će nam pomoći da poboljšamo naše znanje o našim šumama. Ali ono što e, ne cijenimo i što ne želimo jest da imamo ideologiju koja nam se nameće umjesto znanstvenih činjenica i empirijskog znanja kao vlasnici šuma mi smo odgovorni za naš okoliš i isto tako nosimo i financijski rizik. To je vrlo jednostavna, ali ključna razlika koja razlikuje nas od svih drugih takozvanih dionika i to je isto razlog zbog kojeg želimo e, povašteni tretman i zbog čega tražimo da se poštuju naša vlasnička prava. 1996. godine je zapravo jedan uvaženi e, član ovog doma, Sir David Thomas, to je naglasio u svom izvješću upućenom komisiji i vijeću. Citiram. Europska strategija za šume bi trebala uzeti u obzir činjenicu da je većina europskih šuma u vlasništvu milijuna vlasnika šuma koji se moraju pobinuti e, da se na multifunkcionalan način upravlja tim šumama, da se postigne održivost e, svih prirodnih resursa, što znači da se treba poštivati vlasničko pravo svih tih vlasnika šuma. Kraj citata. Danas su te njegove preporuke e, važnije nego ikad prije. Prva europska strategija za šume je poslala jasan e, signal svim drugim jedinicama da se mora poštivati e, posebno, poseban taj aspekt šuma i da se treba pridržavati načelo subsidijanosti. Mi smatramo da su danas ta dva važna pitanja podređena, da su manje važna u trenutnoj strategiji za šume gdje e, se na šume i šumarstvo više gleda kao na nešto što će služiti drugim sektorima politike. I može se i u svakodnevnim razmatranjima o političkim mjerama primijetiti e, ta razlika, bilo da se radi o LUCF-u, e, direktivi obnovljivim izvorima energija 2 ili o bilo kojem drugom jedinstvenom pitanju. Ali mi smo uvjereni da bi strategija Europske unije za šume trebala i morala više u ravnoteženom oblikovanju politika ako želimo da ju se ozbiljno shvati. Dakle, važna je dosljednost. To je bio i glavni cilj te strategije. E, očiti poveznice strategije za šume sa ciljevima održivog razvoja i sa pariškim sporazum. To su važni signali za to da e, ta politika treba biti koherentna, neovisno o tome o kojem sektoru govorimo. Imamo tu i reviziju strategije za biogospodarstvo. To bi možda mogla biti dobra prilika da se podrži holistički pristup e, strategije Europske unije za šume. Mislim da je u našim rukama to hoće li naši, način, naš način potrošnje dovesti do loših učinaka na prirodne resurse u trećim zemljama? Hoćemo li dakle izvoziti dalje naš e, okolišni otisak ili ćemo e, dati prioritet prirodnim resursima koji će onda održivo rasti? Sa neke globalne perspektive treba reći da održivost ne možemo delegirati nekome drugome. Šume su važan dio Europske unije, važni su za rast i za održivost zato što su materijali i proizvodi iz naših šuma temelj za čitav niz tradicionalnih inovativnih proizvoda u lancu vrijednosti. Naši prethodnici su ulagali u šume, iz nje su dobivali gradivni materijal, drvo za ogrjev i druge proizvode poput gljiva, bobice i tako dalje. A danas vidimo da i dalje imamo bioenergiju, gradivni materijal koji ustupamo iz e, šume, imamo primjerice kaugume, imamo higijenske proizvode, imamo tekstilna vlakna, imamo e, visokotehnološke materijale koji gotovo da nemaju ograničenja gdje ih se može primijeniti, što znači da, evo to je samo nekoliko primjera, što znači da nam je potrebna snažna strategija Europske unije za šume, e, s kojim ćemo obuhvatiti sve te složene političke sektore. Mislim da u Europi znamo kako na održiv način upraviti našim šumama, a u 21. stoljeću mislim da dugujemo sljedećim naraštajima da ćemo uspostaviti dobar koherentan okvir kako bi drvo i naše šume e, bili ponovno jedan od glavnih resursa i kako bi ponovno bili pri vrhu našeg političkog dnevnog reda. Hvala vam, evo, zaključili ste tri sekunde prije kraja. Sljedeći govornik je Konrad Tomaševski. On ima i doktorat. On je stručnjak za šumarstvo, mi smo tražili stručnjake da uđu k nama i on je bio isto tako i savjetnik za ministarstvo za zaštitu okoliša u Poljskoj i za državne šume je zadužen kao glavni direktor, te se gotovo 40 godina već bavi sektorom šumarstva. Izvolite, gospodine Tomaševski, imate riječ. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, za razliku od prethodnog govornika, ja vam želim predstaviti sljedeću situaciju. Naime, to je situacija gdje je većina šuma u vlasništvu države, dakle rukama države. U Poljskoj imamo otprilike 9 milijuna hektara šuma, a 80% tih šuma je u vlasništvu države, a 19% šuma je u vlasništvu privatnih vlasnika. Dakle, 80% poljskih šuma je u državnom vlasništvu, to su državne šume. Mogu reći da se slažem sa jednim od govornika mm, koji je govorio prije mene i koji je rekao da nova strategija Europske za šume je strategija koju imamo i to ne bi trebala biti samo provedbena strategija to je nešto što je upisano u naše zakonodavstvo. Kada sam se više i bolje upoznao sa strategijom Europske za šume, onda sam vidio da kao glavni direktor državnih šuma u Poljskoj sam bio vrlo zadovoljan, zato što se to jako dobro uklapa u zakonodavstvo za šumarstvo koje smo usvojili u Poljskoj. Iako pogledate trenutne okolnosti, kako pravne, tako i e, činjenične okolnosti, onda ova nova strategija Europske unije za šume će zapravo biti dosta teška za provesti to iz nekoliko razloga. Kao prvo, ako pogledamo način na koji ju se treba provesti, koje su to tijela vlasti koje su odgovorne za to, to su onda prije svega europska tijela, a isto tako što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, mislim da će biti jako teško cijeli taj koncept održivog upravljanja šumama zadržati e, za razdoblje nakon 2021. godine. Spomenuto je zakonodavstvo u lulucf A da me gospodo, puste mi da kažem što se toga tiče sljedeće. Ako pretpostavimo da razina eksploatacije drva u nekoj državi članici će se postaviti prema zakonima prirode, onda ćemo u Poljskoj morati promijeniti u određenom postotku za što želimo iskoristiti to drvo. To je nešto što je drugačije od iskustva kojeg mi imamo i od toga kako priroda funkcionira. I mislim da treba posjetiti su tako na to da ako govorimo o održivom upravljanju šumama, da je to model koji treba poslužiti održivom razvoju gospodarstva općenito. Ali ako se to radi na temelju glasanja i glasova, a ne na temelju iskustva i načina na koji radi priroda, onda mi smatramo da će biti dosta teško zadržati u potpunosti održivo upravljanje šumama. Naravno da tu isto tako postoje određena ograničenja i ako ne budemo ispoštovali ta ograničenja, onda znamo što će se dogoditi. Znamo da su šume površine koje jako dobro e, koji su jako dobri ponori ugljika i znamo da ako sve to dobro ne uredimo, da ćemo ispuštati još i više emisija CO2. To treba imati na umu prilikom provedbe nove strategije. Mi smatramo da je nova strategija e, utemeljena na jednom ekonomskom modelu. Dakle, smatra se tu da čovjek ne bi se trebao uplitati u šume i da se priroda može sama promijeniti za šume, ali to nije točno. Imamo organizacijske procese, industrijske procese imamo i razvoj čovjeka kao takvog. Došlo je i do fragmentacije u međuvremenu. Vidimo da su naše šume na neki način otoci. I ako uzmete na sjeveru Europe e, sve one hektare šuma, onda vidimo da je došlo do nekih prirodnih procesa. Neki govore o izvornim šumama, o prašumama, ali mislim da bismo trebali ostaviti taj koncept e, prašuma jer i čak i u tim šumama došlo do ljudske aktivnosti. Kada se bavimo upravljanjem šumama onda moramo na dobar način se tu upasti u prirodu. I moramo se pomenuti da sve šumarske aktivnosti možemo izvršiti, bilo da se radi o gospodarskim, okolišnim ili socijalnim funkcijama šume. Još bih htio reći, dame gospodo, da iako su možda moje riječi zvučale ponešto negativno, da sada imamo tu novu strategiju za šume koju moramo provesti. I na kopu 24 ćemo i uvesti tu jednu novu strategiju koja se temelji na gorivima osvajanima i šumarstva. Naravno moramo vidjeti i e, kako će dodatne se aktivnosti razviti na području šumarstva i mislimo da ako ćemo dobro praviti šuma, da ćemo onda moći sniziti emisije, posebice emisije ugljičnog dioksida. A mislimo da će model upravljanja šuma na temelju goriva ili na temelju e, ugljena biti vrlo uspješan model. Što se tiče proizvodnje drva, u Poljskoj smo krenuli sa promicanjem e, izgradnje zgrada mm, od drva. Biće moguće koristiti u budućnosti tehnologije koje se temelje na korištenju drva, dakle bit će moguće kupiti ili unajmiti kuću od drva. I tu smo isto tako pokrenuli određene projekte. Zatim imamo šumsku energiju ili e, drvenu energiju, ako mogu tako reći, o tome se govori, dakle da se drvo koristi za proizvodnju energije. Mnogo ljudi govori o tome, ali to se zapravo još nije provelo u stvarnost i nisu dobro poznati ni uvjeti toga. Državne šume koje ja predstavljam će sada prijeći na korištenje drva u svrhu dobivanja energije sa ciljem da se e, pomoću tih proizvoda omogući i grijanje primjerice objekata. Na različite načine se mogu pravno urediti svi aspekti upravljanja šumama, a čuli smo na početku isto ako neko spomenuo šumske požare. I kod nas je došlo do prirodnih katastrofa u Poljskoj. Imali smo snažne vjetrove koji su uništili 80.000 hektara šuma. A zbog pravnog okvira kojeg mi imamo i zbog načina koje državne šume u Poljskoj funkcioniraju, uspjeli smo se nositi sa tom prirodnom katastrofom. To nije prirodni fenomen, to nije prirodna katastrofa, to je nešto što stvarno ovisi o prirodi i stoga je to sasvim dio našeg krajolika. Hvala. Svako ima jednu minutu za postavljanje pitanja. Molim vas da poštujete vrijeme za govor, jer ja moram otići nešto ranije. Onda će gospodin Pavel Pok preuzeti predsjedanje sastankom. Imamo tri govornika. Krenut ćemo sa gospođom Kato. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjednice, hvala vam što ste nam pokazali slike predivnih šuma u vašoj državi. Ja sam svjesna da smo mi već prije mnogo godina uništili naše šume i stoga mi je drago vidjeti da su šume u boljem stanju u drugim državama. Ja imam pitanje vezano uz to koliko se SGA za šume poklapa sa pariškim sporazumom i ove stope e, izvlačenja e, ugljika koliko će se oni moći ostvariti što se tiče uklanjanja ugljika pomoću šuma. Isto tako što se tiče e, onih e, ciljeva za očuvanje e, i za održavanje šuma. U Poljskoj vidim da se poboljšava sve više stopa pokrivenosti sa šumama, ali zaštićena područja se smanjuju. Poljska ima otprilike 9 milijuna hektara šuma, i nasada i zbog toga me zanima zašto želite isključiti šumu u Bjelovicki, što znamo da je šuma bogata bioraznolikošću i da je jedan, jedan sasvim dio prirodne baštine Europske unije. I kako se na, to utječe novčana kazna od 100.000 eura dnevno koje e, vam je nametnuto nakon presude Europskog suda. Hvala vam. Gospođa Müller. Hvala. Imam jedno pitanje za gospodina Cugutenberga. Privatni vlasnici šuma, podržavaju li oni ponovno pokretanje pregovora o konvenciji o šumama? I govorili ste o šumarskoj politici o tome da joj je potrebna dosljednost. Druga politička područja tu dobivaju se više na važnosti, pa me zanima koliko se tu zadire u prava vlasništva vlasnika šuma. Isto tako ste govorili o ideologijama i o peteranom iznošenju propisa. Mislite li da je dovoljno kada bismo imali studije procjena učinka na temelju činjenica što se tiče održivog upravljanja šumama? Bismo li možda trebali se zaštititi na neki način od tih prekomjernih mjera i propisa ili mislite li da bismo trebali više inzistirati na nezavisnosti šumarske politike, da druga područja, e, politička područja ne bi trebala zadirati u područje šumarske politike. Hvala gospodin Vajec. Moje pitanje je direktno upućeno gospodinu Tomaševskiju, glavnom direktoru državnih šuma. Kako meni jednom aktivnom šumaru možete objasniti da u jednom zaštićenom području e, svjetske baštite i Nature 2000 da zbog da zbog prisustva potkonjaka u tim šumama da mislite iskrčiti e, toliko stara stabla iz te prašume. Hvala vam. Izvolite. Hvala. Gospodin Kužmijuk, hvala. Ja isto te imam pitanje za gospodina Tomaševskija. U Pariškom sporazumu se predviđa da šume uklanjaju i smanjuju emisije CO2. A vidimo da klimatska politika Europske unije zapravo ne predviđa takvu ulogu za šume. Dakle, kako vi na to gledate? Hvala gospodin Linz. Ja imam pitanje za gospodina Cugutenberga. Vi ste jasno rekli i prikazali koliko su šume raznolike koliko imaju različite funkcije. Dakle, ta multifunkcionalnost šuma ste istaknuli, a i pravo vlasništva i načelo subsidijarnosti. Znam da ćemo, da, znam da nas popodne govorimo o strategiji Europske unije za šume, ali uz to smo imali i mnoga druga načela i prijedloge Europske komisije za e, uredbama koji utječu na šume i na šumarstvo. Trenutno primjerice imamo jedan takav prijedlog, to je treći stup klimatske politike u obliku LULUCF-a. Što, što se toga tiče, možete li kratko opisati ako tu imamo neke propise koje ćemo usvojiti, hoće li se ograničiti s time ta multifunkcionalna šuma, hoće li se s time posebno naglasiti jedna funkcija šuma, a ne neke druge. Ne vidim nikakvih daljnjih pitanja, pa onda vam vraćam e, riječ dvije pol minute po govorniku, onda ćemo zaključiti za pet minuta i onda će predsjedati e, kolega iz odbora za okoliš. Izvolite gospodine Gutenberge. Um, Hvala na ovim jako zanimljivim pitanjima. Evo, sada ću započeti s posljednjim pitanjem o multifunkcionalnosti LULUCF-a gospodina zastupnika Linca? Dakle, odgovor je ne. Budućnost multifunkcionalnosti još uvijek nije u potpunosti prepoznata. Zašto? Naime, ako se pokuša ograničiti taj aspekt o kojem ste govorili, onda se, ne, onda se zapravo e, ne drži na umu niti kontekst resursa, a niti pitanja ruralnog razvoja, kao što je reklo već i ranije. Dakle, to je jedno od temeljnih pitanja. za upravljanjem tih šuma koje imaju više od 16 e, milijuna vlasnika. Ono što je bitno, a to je da motiviramo i da ih potaknemo na učinkovitnije i pametnije korištenje resursa od onoga koje trenutno imamo u Europi. To je jedan aspekt. Drugo, uzeći u, obzir e, šume, znači hvatanje ugljika je e, temeljno pitanje, ali nije jedino. Znači Lulucev se zapravo temelji na nečem drugom. Dakle, temelji se ne samo na hvatanju, nego i na skladištenju. Znači, bitno je e, također i skladišiti, ali je bitna i ta zamjena. Dakle, kada govorimo o ublažavanju ugljika, možemo reći da je to, da su to najvažniji elementi. Dakle, zamjena i skladištenje. To je ono što je nama nedostajalo u prijedlozima, novim prijedlozima o reformi LULUCF-a. E, znači, sad ću odgovoriti na pitanje zastupnice Müller koje se e, tiče pravno obvezujućeg sporazuma Forest Europe. Da, nama je to potrebno. Biće nam potrebno. Zašto? Zato što bi to moglo E, mogao biti, mogla biti jedina e, jaka referentna točka sa pravnog stajališta i pravno obvezujuća. Dakle, ranije se također spomenulo to pitanje, postavio je pitanje jedan od zastupnika koji je pitao zašto nam je uopće sve to potrebno. U europskim politikama imamo otprilike 400 instrumenta koji se bave šumama na indirektan, na izravan ili neizravan način. Dakle, da nemamo pravni okvir, mislim da ne bismo mogli e, izraditi, postaviti te ciljeve, ne bismo mogli razraditi strategiju da ne postoji referentni okvir. Dakle, to se mora dogoditi na paneuropskoj razini, zato što to mora biti znači uređeno na temelju članstava i kada govorimo o načelu subsidijarnosti da mi se možemo e, suočiti s tim izazovom ali možemo napraviti znači pravno obvezujući e, okvir na paneuropskoj razini ali ne na razini unije i to je znatna razlika između ta dva instrumenta E, zastupnik Keidel, Kada govorimo o e, kompatibilnosti sa sporazumom iz e, Pariza i o stopama znači izvlačenja. dakle sa europskog i njemačkog stajališta mogu reći sljedeće. Na europskoj razini nekakvih 60 do 70% godišnjeg rasta je ono što mi zapravo koristimo. Njemačka je zemlja koja ima e, najveće šume u e, e, Europi i mi smo ti koji se držimo onog jednostavnog načela, jednostavnog znači tumačenja načela subsidijarnosti i ovdje nikada ne dolazimo do točke maksimalne iskorištenosti. Ali ne smijemo se usredotočiti samo na stopu znači izvlačenja ako, ako se želimo usredotočiti na neke druge aspekte. Zahvaljujem, gospodin Tomaševski, izvolite. Ne, ne, ne. Evo kada govorimo o e, znači da, imamo malo više vremena ja bih vam objasnio malo više toga, ali stvar u tome da moramo objasniti što se zapravo e, događa e, kod nas u, u u toj šumi. Dakle, e, u Bjelovijeskoj šumi mi zapravo e, moramo uzeti u obzir da je to taj e, primarni pejzaž koji nije bio taknut već toliko godina i svi, svi resursi su bili usmjereni upravo za upravljanje koje su provodili sami ljudi na terenu. Mi smo vidjeli čitav niz e, fotografija onome što se tamo e, radilo jer je došlo do intenzivnog gospodarenja šumom, ali e, svi znate da zapravo sve šume su pod utjecajem ljudskog upravljanja i također i u mojoj zemlji to nije iznimka. Mi smo u Poljskoj imali tu biološku raznolikost koja je bila iznimno bogata i to je bio jasan primjer gospodarenja šumama kao da je riječ o zapravo ekološkim šumama u kojima se proizvodio čitav niz drugih stvari, ne samo sirovina, kada govorimo o drvu koje je znači jedna od i e, e, vrlo ekološka sirovina, ali također se govorilo i o nekim drugim aspektima koji se ne tiču samo tog primarnog pejzaža. Također, ovdje spominjemo i taj prirodni okoliš, prirodno stanište u kojem dolazi do e, samo znači samoregulacije, procesa samoregulacije, odnosno to su procesi do kojih dolazi u onim šumama u Europi e, koje imaju površinu između 1 i 2 milijuna hektara ali budući da je došlo do e, rasipkavanja tih velikih površina i vidjeli smo kako su to velike površine smanjene, onda je vrlo teško održati te prirodne, e, prirodne procese. Ali Bjelovijeska šuma je jedna od e, zaista vrlo iznimnih područja na kojima to još uvijek postoji i mi moramo pokušati očuvati upravo tu vrstu pejzaža koji je sposoban za samo reguliranje. Ali to je nešto što mora također biti uvršeno uvršteno u specifično, specifičnu politiku gospodarenja tom šumom. E, ta bjelovijeska šuma je prije svega ona koja je moguće očuvati čitavim nizom neaktivnih e, metoda. Riječ je o jednoj nedinamičnoj, e, nedinamičnom upravljanju šumama. mi sve to gledamo kao e, ne prirodne pezaže, nego kao nešto što je zapravo u biti jedna potpuno drugačija vrsta. Gospodin Puhovski je to spomenuo i on je bio taj koji je zapravo jasno pokazao kako je izgubljeno 80 tisuća hektara, to je zapravo površina, dvostruka površina Varšave. Mi smo napravili čitav niz E, inventara u toj šumi i to u vrlo kratko vrijeme. E, mi smo također odlučili da ćemo napraviti, e, da ćemo sve to podastjeti sudu u Strasburu, a mi smo ti koji zapravo ne uništavamo taj pezaž, nego radimo upravo suprotno. Mi smo ti koji se trudimo da spriječiti prirodnu katastrofu, koji se trudimo očuvati takvo specifično e, područje i gospodo zastupnici, ja vam moram reći da smo uspjeli postići da tih 20 e, e, milijuna 20, da uložimo 20 milijuna eura kako bismo očuvali bioraznolikost. Sada moramo vidjeti kako to možemo sve obraniti i kako možemo e, sačuvati tu veliko, to veliko bogatstvo koje postoji e, među florom i faunom u Bjelovijskoj šumi. Pariški e, sporazum je također bio spomenut u jednom od pitanja, te također i e, uredba o LULUCF-u. Dakle, mi ćemo vam dokazati da jest moguće dati taj odgovor u okviru Pariškog sporazuma i ja mislim da ćemo to uspjeti postići kroz dobro upravljanje zahvaljujući instrumentima koje imamo na raspolaganju i moramo se njih držati kako bismo smanjili emisije CO2. Dobro, puno hvala. Da, istina je da je to jedan od ključnih ciljeva da smanjimo prisutnost CO2 u zraku. Evo, sada vas moram napustiti zato što imam sastanak već od prije dogovoren, a sada gospodin eh, Pok će preuzeti predsjedanje. Sada prelazimo na eh, treću sesiju i sredotočit ćemo se na eh, šume, na bioraznolikost, na prilagodbu klimatskim promjenama i na druge prijetnje. Odmah ćemo sada čuti Hanu Aho, koja je E, članica mreže FERN za šume i e, e, resurse Europske unije. A onda ćemo čuti i Janu Beck sa sveučilišta u Helsinkiju koja je stručnjakinja savjetodavnog odbora za akademske znanosti Europske unije. Zahvaljujem predsjedatelju. Zaista mi je čast što mogu biti ovdje na ovom sastanku u srcu Europske unije. Što može biti e, najzanimljivije u ovom izlaganju? Dakle, imam jednu pozitivnu poruku, a to je da šume imaju zaista veliki potencijal kako bi nam pomogle da ostanemo ispod dva stupnja e, zatopljenja ako djelujemo na e, oprezan i prikladan način. E, šume su te koje zapravo smanjuju našu e, globalnu temperaturu, ali također mogu dovesti i do zagrijavanja. Kao što znate, da e, od 1750. godina zapravo krčenje šuma je dovelo do 40%. Do 40% je zapravo bilo to koje je utjecalo na 40% e, utjecaja na klimatske promjene i globalno zatopljenje. Znači, zbog e, e, povećanja površine šuma, to je nešto što se djelomično uspjelo e, smanjiti i došlo je do velike promjene u samom sastavu vrsta, a šume su postale više nego ikad. znači, šume četinjača te je također itekako promijenjeno njihovo značenje i njihovo djelovanje. A europske politike su te koje moramo najbolji mogući način iskoristiti kako bi se potencijal šuma bolje iskorištavao u budućnosti. Mi znamo da su šume onaj najbolji aspekt za klimu i za bioraznolikost zato što mogu skladištiti jako veliku količinu ugljika i e, hvatati i skladištiti je nekoliko stotina tisuća godina, a to je e, iznimna vrijednost. Također, e, otporne su i pri prikladne za e, okolišne promjene, a kada govorimo o e, svim tim područjima, oni su ti koji se vrlo lako prilagođavaju klimatskim promjenama i to su dobre vijesti za klimatske promjene. No, na negativnoj razini bioraznolikost nije nešto što je u ovom trenutku u pozitivnim e, okolnostima jer znate da je samo 2 e, do 3% europskih šuma e, trenutno netaknuto, ostalo netaknuto. Također, bioraznolikost je ugrožena zbog razno raznih aktivnosti kao što su sjeća šuma i također korištenje drvene građe. Vidimo na ovom ovdje slajdu da je e, Natura 2000 e, dala neke podatke o e, tome koji su sve dijelovi bili rašumljeni tijekom ovih zadnjih nekoliko godina. Kada govorimo o klimatskom utjecaju, da vidimo što se točno događalo u proteklih nekoliko godina. Dakle, kao što znate, da je šumski ponor ugljika se smanjuje od 2019. do 2015. Imali smo smanjenje otprilike od 10%. Kada razmišljamo o budućnosti, e, razine znači skupljanja do 2030. će biti još i manje. Znači imat ćemo još manju e, količinu tih ponora ugljika. Kao što vidite do 2050. godine ta tendencija će se nastaviti, a ako dođe do e, manje krčenja i do više pošumljavanja onda će doći do zapravo povećanja učinkovitosti skladištenja na temelju i to na temelju politika koje države članice predviđaju primijeniti u narednih e, nekoliko godina. Sve to je zapravo posljedica većeg prikupljanja. Evo vidite što se recimo događa e, u e, sjevernim šumama. Normalno je da poruka je sljedeća. Znači većina od nakon rašumljavanja e, se više od pola kapaciteta za sladišanje ugljika gubi i riječ je o 150 godina koje će nam biti potrebno kako bismo mogli povratiti taj resurs, a to je jako dugačko razdoblje. Da vidimo za što se koristi sve to drvo koje se vadi iz šuma. Znači ne koristimo ga za dugoročne proizvode, e, samo jedna petina se koristi za tu razinu. Obično drvo se koristi za proizvodnju papira ili jednostavno jednostavno kao, za, drvo za ogrjev. ali mm, ne možemo reći da je, e, da je takvo djelovanje neutralno sa klimatskog aspekta kada koristimo e, drvo za ogrjev. Na primjer, bolje je koristiti drvo za dugoročne proizvode ili pak skladištiti ugljik u šumama. Imamo primjer Finske, e, Slovačke, Francuske e, koje nam pokazuju da se to e, drvo upravo koristi za energiju što je puno bolja upotreba. 2020. godine smatra se da će se e, čitavo drvo e, iskoristiti iz ove 2013. godine koje je pošumljeno upravo za energiju. Ovo je slučaj Finske i naši klimatski ciljevi. Imamo novu energetsku strategiju koja se temelji e, i tekako na drvu koje se koristi za energetske ciljeve a to sve kako bismo e, smanjili sam ponor ugljika za više za polovicu od onoga što predstavlja naše šume. To bi značilo zapravo preseliti emisije iz jednog sektora u drugi, jer e, iako mi u tom sektoru ETS dođemo do smanjenja emisija, onda će uredba o preraspodijeli napora biti ta koja predviđa zapravo da kroz LULUCF neće doći do e, nikakvog neto da neće doći do nikakvog neto smanjenja emisija, što znači da e, Finska neće moći učinkovito smanjivati svoje, e, svoje znači, emisije, neće moći utjecati pozitivno na klimatske promjene, što je jako tužna vijest a to će dovesti do negativnih posljedica kada govorimo o samom smanjenju emisija. Politika Europske e, unije je ta koja nas ne vodi ka poštivanju ciljeva iz e, Pariškog sporazuma, a to je kada, a to su znači smanjenje emisija i smanjenje e, porasta globalne temperature. Dakle, mi moramo napraviti sljedeće. Propisi i uredbe moraju zaista imati na umu same emisije. Ako dođe do smanjenja i samo u tom slučaju onda ćemo moći ostvariti napredak. Jako su bitni i gospodarski poticaji. Moramo postaviti ciljeve za e, ponore ugljika, također i u smislu politika za obnovljive izvore energije. Nema dovoljno poticaja za e, samodrvnu građu, pogotovo kada je riječ o cilovitim cjelovitim stablima. Osim toga, moramo predvidjeti i bolji povrat u početno stanje. Ali evo, htjela bih zaključiti bez obzira na to u pozitivnom tonu. Dakle, mi imamo sigurne i učinkovite načine unutar Europske unije, instrumente koje možemo koristiti i također e, možemo zapravo podržati politike koje se tiču ponora ugljika. E, mi možemo napraviti korake prema naprijed za očuvanje šuma, a moramo zaustaviti krčenje šuma koje se dalje nastavlja unutar Europske unije moramo osigurati prirodnije metode upravljanja moramo imati konstantno pošumljavanje koje se već počelo provoditi jer jedino na taj način možemo očuvati bioraznolikost. Moramo smanjiti i e, znači sjeću šuma i korištenje drvene građe. Dugoročno gledano moramo moći i reciklirati e, materijale, ne samo plastiku, nego također i materijale kao što su drvo. Moja konačna poruka je ta da više nemamo vremena. Atmosfera e, sada zaista treba smanjenje tih neto emisija jer jedino na taj način ćemo se moći bolje brinuti o šumama. Zahvaljujem, a sada riječ ima Jana Bek. Thank you very much. Can you hear me? Hvala, nadam se da me dobro čujete. Drago mi je što ste me danas pozvali na ovaj sastanak. Predstaviti ću svoje izvješće na kojem sam radila. Možete ga ponijeti kući. Radi se o Europskom znanstvenom e, vijeću. Tu je bilo uključeno 19 stručnjaka iz 14 različitih zemalja. Dakle, radi se o znanstvenom pristupu kada je riječ o multifunkcionalnosti i održivosti šuma Europske unije, kao što su već naglasili prethodni govornici. Ovo je prvi slajd i moje glavno, moja glavna poruka. able Dakle, kao prvo, nešto vezano uz države članice. Dakle, država sama po sebi ne može suzbijati klimatske promjene i stoga moramo ovaj problem rješavati na europskoj razini i potrebno je usklađivati se na europskoj razini i pružiti potporu državama članicama. Uredba o Lulu CF-u bi trebala biti transparentna, emisije ne smiju biti transferirane iz drugih sektora u sektor šumarstva, a bez da pri tome dolazi do smanjenja emisija CO2. Dakle, do sada je bilo tako, a zadnja točka najučinkovitiji način za izbjegavanje E, opasnosti kakve smo vidjeli u Bjelovjeskoj šumi i moramo ojačati postojeće šume i pripremiti ih za nadolazeće probleme i opterećenja. Tu postoje instrumenti koje možemo koristiti. Zatim nekoliko činjenica o šumama u Europskoj uniji. Tu vidimo da su šume vrlo različite, postoje različiti ekološki faktori, e, različite vlasnička struktura, različito upravljanje šumama i zadnjih nekoliko godina je više šume e, izraslo nego što je iskrčeno. Zatim ciljevi upravljanja šumama no još uvijek nije smanjeno u dovoljnoj mjeri opterećenje šuma. Šumarstvo je još uvijek vrlo važan sektor u mnogim nacionalnim gospodarstvima, ali čuli smo u skladu sa načelom subsidijarnosti države članice imaju nadležnost kada je riječ o šumarstvu, a pritom se zaboravlja na globalne izazove s kojima bi se sada trebalo suočiti. Europska unija bi morala iznaći rješenja kako bi se uzela u obzir nacionalne razlike, a istovremeno kako bi bile stvoreni poticaji kako bi države članice bolje upravljale šumama i ispunjavale međunarodne obveze. Dakle, šume doprinose zaštiti klime kao ponori ugljika. E, tu se dvije vrlo dinamični procesi i sve to ovisi o tome kako upravljamo šumama. A najveći dio ugljika se za manje od deset e, godina vraća ponovno u atmosferu. Dakle, ako želimo poboljšati klimatski učinak šuma, onda moramo proizvoditi dugoročne e, proizvode, drvene proizvode ili ih prerađivati u papir ili celulozu. Dakle, to su različite strategije biološkog gospodarstva unutar Europske unije. Intenzivni uzgoj bi značio da bi sagorjevanje imalo posebno negativan učinak na klimu i možda bi čak došlo do ubrzavanja klimatskih promjena. Biološka raznolikost u šumama opada, a šumarstvo tome znatno pridonosi kada je riječ o smanjenju biološke raznolikosti i bismo morali iznaći rješenje na europskoj razini kako bi očuvali biološku raznolikost. Kako se šume uzimaju u obzir prilikom politika Europske unije, dakle sve više se zalaže zato da se šume koriste za dobivanje bioenergije, no naravno to nije jamstvo za kompenzaciju kada se radi o proizvodnji energije i vezivanja CO2. Zatim, e, referentne razine. Ako ćemo nastaviti ovako, onda nećemo imati mogućnost prenosa u sustav trgovanja emisijama. I u najgorim slučajevima države članice možda koriste subvencije za prenošenje E, iz ETS-a u LULUCF, iako nije doista došlo do smanjenja emisija, a koji bi bila najbolja društvena kompenzacija kada govorimo o CO2. Mislim da neki spomenju da treba uzeti u obzir e, najoptimalnije instrumente, dakle šumarstvo, nije neutralno nikada. Ali dobra vijest je da pri upravljanju šumama se može postići e, bolja apsorpcija CO2, na taj način se naravno poboljšava i biološka raznolikost. To znači da bi se svi aspekti uzeli u obzir. U nordijskim zemljama imamo neke studije i analize koje ukazuju na to da vezivanje CO2 u šumama da je to cjenovno najpovoljnija metoda za smanjenje emisija CO2. Ako se ugljik e, bude držao e, na cijenovno niskoj razini, onda bi to bila najbolja opcija, dakle 10 do 15 e, eura po toni. I po tom pitanju je vezivanje pozitivan primjer i to također treba kontrolirati intervencijama na tržištu. Subvencioniranje vezivanja ugljika je gospodarski najbolji model i to dovodi do čišćeg zraka, kao što već vidimo u na Novom Zelandu i u Kanadi. No, u Europskoj uniji još ovaj pristup nije primijenjen. A što bi bilo gospodarski najisplativije kako možemo poboljšati multifunkcionalnost. To se ne temelji na maksimalnom prinosu, već na uzimanju u obzir klimatskih promjena, multifunkcionalnosti i mi predlažemo da je heterogena šuma najbolji sustav kako bi smanjili klimatske rizike u budućnosti. Puno hvala. Hvala vam. A sada imamo još nekoliko minuta za raspravu. Sada slijedi popis govornika. E, gospodin Buda, gospodin Egnju, gospođa Kadenbach i gospodin Jar su naši govornici. Time završavamo popis, a sada prvo riječ ima gospodin Bude na jednu minutu. Puno Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko. Sa mnogo pažnje sam saslušao izlaganja, ali vidio sam da tu postoji jedna manjkavost, jedna greška. Ne znam jesi li bili na selu. Na selu primjerice se drvo koristi za ogrjev. I nema nikakve alternative za grijanje na selu. Jednostavno, stanovnici koji tamo žive se moraju grijati tamo nema drugog načina. Nemamo mnogo nafte i stoga mislim da bi Europska komisija trebala imati do nomu i želim reći da kada se govori o energiji, obnovljivim izvorima energija, o energiji vjeca, energiji sunca i tako dalje, svi znamo koji je problem sa upravljanjem šumama svi bi htjeli da se šume održaju. E, kao što znate u Rumunskoj se krči mnogo šume, mnogo i stranih poduzeća, eksploatira rumunske šume, a moramo naći neku alternativu za drvo za ogrjev, jer je to sam ništa potrebno, zato moramo pronaći alternativu. Hvala. Um, Zahvaljujem. A sada riječ ima gospodin Egniju. Izvolite. Hvala. Meni se čini da ako ostavimo šumu na miru, da će ona onda zauvijek vezivati ugljik, ali kad tad će drvo strunuti, tada će se ugljik vratiti u atmosferu. Ili će drvo biti iskorišteno za ogrijev ili će se iskrčiti za proizvodnju papira. Papir će se naravno prvo koristiti na drugačiji način, ali na kraju krajeva će i on strunuti i vratiti se u atmosferu. Ili E, postoje neke druge mogućnosti, ali na kraju krajeva mali organizmi, šumski organizmi ovise o drvu i e, sve ove negativne trendove možemo zaustaviti samo ako koristimo jaka zaštitna sredstva. Dakle, ovaj ciklus se neće moći zaustaviti i što više CO2 je u atmosferi, tim brže će rasti drveće. Puno hvala. Zahvaljujem. A sad, gospođa Kadenbach, izvolite. Dragi kolege, e, dragi kolega Egenju, vi ste isključili mogućnost da e, od tog drveta jednog dana nastane dijamant. To je isto jedan prirodni ciklus i moguće. Dakle, želim se zahvaliti na ovim prezentacijama koje smo danas čuli, koje pokazuju da moramo biti spremni na vrlo diferenciran pristup ovoj temi, jer ne radi se samo o tome ko, o kojoj vrsti šume se radi, jer nije svaka šuma dobra šuma, ovisi kako upravljamo njome. Dakle, šuma treba doprinijeti zaštiti klime, ali tu treba znati kako upravljamo šumama, a osim toga treba postaviti pitanje što ćemo s proizvodom, jer mislim da je sasvim jasno rečeno da se ne radi o tome da želimo za ogrjev iskoristiti sve dijelove drva. Dakle, vrlo je važno o čemu govorimo. I u trećoj prezentaciji kao što smo vidjeli je predstavljeno pitanje klimatskih promjena koje su opasnosti za šumu i koje zaključke možemo izvući iz toga. A naravno spomenuto je i pitanje je li šuma kojom se dobro upravlja isto tako velika šuma, hoće li postati tako velika šuma kao E, šuma u kojoj je samo monokultura. Zatim još jedno pitanje. U okviru vaše studije, ne znam jeste li se bavili tim pitanjem, e, vidimo u nekim dijelovima Europe da zbog pošumljavanja gubimo poljoprivredne površine. Da li je to također uzeto u obzir u vašoj studiji? Dakle, da li e, ste se osvrnuli također na ovaj fenomen? Hvala. A sada gospodin Jar, izvolite. Puno hvala. Imam tri kratka komentara. Kao prvo, e, samo šuma koja raste vezuje CO2, zatim e, krčenje e, stvara mjesta za nov rast i treća stvar, mislim da nam je potrebna poštena kategorizacija termičke obrade drveta, jer pitanje je vrlo jednostavno. Dakle, svatko tko razumno upravlja šumom će e, drvo koristiti na najbolji mogući način. Dakle, e, treba uzeti u obzir kakva je vrsta termičke obrade. I također je potrebno usporediti s nekim alternativama. Ja primjerice se rade, radije grijem na drvo nego plinom ili nekim drugim sirovinama, tako da mislim da je vrlo važno govoriti o poštenoj kategorizaciji termičke obrade drva i bolje je e, drvo termički iskoristiti nego ga ostaviti da leži u šumi jer i na taj način će ispustiti odnosno emitirati CO2. Hvala. A sada riječ imaju govornici na tri minute. Izvolite. Dakle, naši stručnjaci, izvolite. Željela bih naglasiti da smatram kako Eh, ovdje imamo dodatni učinak kroz biološku raznolikost. To je potvrđeno i u znanstvenoj literaturi. Dakle, veća biološka raznolikost znači veću otpornost šuma i eh, tu imamo na kraju onda win-win situaciju. Dakle, to nas može umiriti. A što se tiče pitanja o alternativama ogrijeva u ruralnim područjima, mislim da je pozitivno da tu ide kako postoje alternative no poteškoće su e, se javljaju e, pri raspodjeli dakle tu imamo toplinske pumpe e, solarne mogućnosti i tako dalje. Dakle, potreban je jedan sustav koji neće ispuštati dodatni CO2 u atmosferu, već koji će dovesti do toga da on ostane u šumama. Zatim rečeno je da drvo koje trune također emitira CO2. Tu također treba razmišljati u vremenskim epohama, to ste mogli vidjeti na zadnjem slajdu. Sada imamo samo još 10 do 20 godina vremena kako bi iznašli jedan učinkovit način kako ublažiti klimatske promjene. Dakle, samo 10 do 20 godina i tu treba imati na umu da se drvo koristi na način da u ovom periodu ne dovedemo do katastrofe koja će e, još samo dodatno pogoršati situaciju. Puno hvala. Hvala. Da, slažem se s onim što je rekla Hana. Postoje mogućnosti grijanja na drvo, spomenu da su i druge mogućnosti, vjetar i sunce. I ako uzmete u obzir ekonomiju, odnosno isplativost ovih alternativnih metoda, tu moramo razmišljati 15 20 godina unaprijed, jer te e, tehnologije će postajati sve jeftinije i stoga bismo trebali biti otvoreni i također imati na umu i e, buduće alternative, a ne misliti ovdje samo na e, lož ulje i ugljen. Naravno da dolazi i do odumiranja drveća gdje se oslobađa CO2. No, ako pogledate pariški sporazum i vremenski okvir od 10 do 20 godina možete vidjeti da je to period u kojem molekule CO2 ostaju u zraku i odmah zagrijavaju zrak sve dok se u njemu nalaze. Dakle, to je učinak ovakvih pojava. A ako drveće apsorbira CO2, on će se ponovno osloboditi u zrak nakon 150 godina. Zatim prijelaz sa poljoprivrednih zemljišta na e, šumske površine, to može biti od prednosti, primjerice kada govorimo o bioenergiji i bržoj rotaciji, no postoje još neki problemi. Jer e, takozvana biogospodarstva koja e, koriste brzo rastuće sirovine, koriste puno vode, puno hranjivih tvari i imaju vrlo velik učinak na okoliš. Stoga tu moramo biti pažljivi, moramo to pomno razmotriti i vidjeti koje su klimatske prednosti. Toliko od mene. Još samo želim naglasiti da su nam potrebni nacionalni doprinosi kako bi postigli ciljeve iz Pariškog sporazuma. To je poruka našeg izvješća i pozivam sve da se upoznaju sa našim izvješćem. Puno hvala. Čini se da više nemamo vremena, vrijeme nam je isteklo, stoga se želim zahvaliti i stručnjacima i komisiji što su sudjelovali u današnjoj raspravi o ovom kompleksnom pitanju u sektoru šumarstva. Vrlo je važno da ovdje iznađemo nekakvu vrstu kompenzacijskih mjera. Također treba ima treba imati na umu i isplativost. Mi ćemo se svakako kao Europski parlament potruditi da iznađemo neki kompromis. Dopustite da samo podsjetim da je sastanak skupine INTA e, vezano uz e, šumarstvo 5G1. Tamo će se danas održati taj sastanak u prostoriji 5G1 i želim podsjetiti da e, će ćemo danas imati e, svečanu zdravicu u 18.30 u e, salonu za zastupnike i još jedan puta zahvaljujem na prisustvovanju na sastanku. Želim vam ugodno.